više reći o tome. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospođo predsjedavajuće što ste vodili ove i čitav niz drugih rasprava tijekom popodne.